Uh, um, Dobar dan, kolege. Da započnemo sa sljedećom točkom dnevnog reda našeg odbora. A to je razmjena gledišta s ministrom vanjskih poslova Republike Paragvaja, koja privremeno predsjeda Mercosurom. Dakle, Želim srdačnu dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Paragoja, gospodinu Antoniju Rivasu, koji će govoriti o odnosima iz Europske unije i Mercosura koji predstavlja četiri zemlje. Gospodine ministre, ovo je doista pravovremeni trenutak za saslušanje na našem odboru, jer su odnosi Europske unije i Mercosura danas na opisu prioriteta. Dakle, u lipnju 2019. godine nakon eh, niza godina pregovora Europska unija je u načelu postigla sporazum o trgovinskom skupu u sastavu šireg sporazuma i to sporazuma o pridruživanju, a sada je sporazum na pravnom razmatranju prijevoda i slanja Europskom parlamentu na ratifikaciju sporazum Europska unija Mercosur eh, mogao bi biti od povijesnog značaja za obje regije, ne samo sa gospodarskog stajališta, nego i sa političkog stajališta. Ako se ratificira, naravno, onda će se time uspostaviti najveći slobodno trgovinski prostor koji je Europska unija ikad osnovala, koji će obuhvatiti više od 780 milijuna stanovnika i još će čvršće konsolidirati već čvrste političke, gospodarske i kulturne veze između naših dvaju regija. Ovime pokazujemo i našu spremnost e, u očuvanju globalnog poredka koji se temelji na propisima i na pravu u trenutku kada veliki igrači okreću leđa multilateralnosti. Mi se zalažemo za međunarodnu suradnju u pitanjima poput klimatskih promjena, trgovine i međunarodne sigurnosti. No, postoje i određene dvojbe u vezi sa implikacijama samog sporazuma u pogledu naročito održivog razvoja klimatskih promjena i ljudskih prava. I te dvojbe treba raspršiti. Naravno, Rado ćemo saslušati, gospodine veleposlaniče, vaša gledište o napredovanju odnosa između Europske unije i Merkosura, ali prije ću dati riječ gospodinu Nikoli Dantiju, koji je prvi potpredsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Merkosurom. Imate dvije minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i pozdravljam ministra i zahvaljujem na današnjem dolasku. Vidjeli smo se posljednji puta prije nekoliko mjeseci u Asuncionu kada sam ja vodio misiju Europskog parlamenta nakon promatranja izbora. I Europska unija, moram reći, da već niz godina surađuje sa Paragvajem jer smo pružali potporu u izborima 2013. godine i 2018. godine i u tom smislu, gospodine ministre, iščekujemo da će u sljedećim tjednima i mjesecima Paragvajski parlament e, poslati važnu poruku podrške nekim pitanjima koje je Europska unija istaknula u konačnom izvješću nakon izbora 2018. godine. Imamo i mnoge projekte za suradnju između Europske unije i Paragvaja i pri tome želim zahvaliti odboru i onima koji rade na ovim projektima i to smo vidjeli također i posjetima koje smo obavili zajedno sa izaslanstvom Mercosur. To su važni dokumenti na kojima smo radili niz godina i želim odati priznanje Paragvaju i njegovim vladama prethodno i sadašnjo, jer je Paragvaj bio jedna od zemalja koja je najsnažnije podržavala sklapanje sporazuma sa Europskom unijom. Riječ je o strateškom sporazumu, ne samo sa trgovinskog e, stajališta. Kolega će se pozabaviti kasnije tim aspektima. Dakle, on sadrži tri stupa, stup suradnje i stup političkog dijaloga, što je posebno važno budući da treba osigurati stabilnost postojećih odnosa koji nisu samo gospodarske prirode, nego su to povijesne i političke veze od strateškog značaja za obje strane. Neki od prioriteta koji smo uvrstili u ovaj sporazum e, zaslužuju poseban naglasak. E, to su održivi razvoj, klimatske promjene, ljudska prava. I to su pitanja na kojima moramo još poraditi i u sljedećim mjesecima, kao što je rekao predsjednik, evo sada razmatramo tekst i radimo na prijevodu teksta i tijekom nadolazećih godina ćemo u parlamentu o tome trebati raspravljati kao i u nacionalnim parlamentima. Dakle, mislim da ovu raspravu treba popratiti konkretnim e, porukama i naporima u radu na nekima od ovih pitanja koja su spomenuta. Za nas je od posebne važnosti da se razvije regionalna suradnja i da se ojača Mercosur kao takav i da se ojačaju veze između njegove četiri članice, a nadam se da ćete u budućnosti ubrojiti u te četiri članice i Venecuelu koja je inače e, suspendirana iz samog sporazuma, iz organizacije i nadam se da ćemo na taj način ojačati regionalnu suradnju i ojačati povijesne političke, gospodarske i kulturne veze između Europske unije i četiri članice Mercosura. To je jedino područje u Latinskoj Americi s kojima Europska unija nije imala trgovinski sporazum. Ona to ima sa Čileom, sa Bolivijom, sa Peruom, sa svim ostalim zemljama. Nedostajale su zemlje a to su četiri zemlje koje predstavljaju veći dio stanovništva Južne Amerike. Gospodine ministre, želim vam ugodan posjet i plodonosnu razmjenu mišljenja ovih dana u Briselu. Nadam se da ćemo moći i dalje uspješno surađivati i da će Paraguaj biti jedna od zemalja koja će potaknuti i ostale tri zemlje da donesu potrebne mjere po ovim spomenutim pitanjima. Hvala, gospodine Dantija. Sada dajem riječ gospodinu Rivasu koji će dati uvodnu riječ i iznijeti svoje stajalište o ovom sporazumu. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, poštovani eurozastupnici. Kao ministar vanjskih poslova Paragvaja i ovdje osim toga nastupam i kao predstavnik zemlje koja predsjedava u ovom trenutku Mercosurom. Zadovoljstvo mi je se obratiti i vama i oslikati ovaj sporazum između Europske unije i Mercosura koji, kao što je rekao predsjedatelj, kojemu zahvaljujem na ljubaznim riječima, Dakle, to je sporazum koji je zaključen nakon 20 godina. Tijekom tih 20 godina vodile su se opsežne rasprave i ponekad i vrlo teški pregovori. No, važno je istaknuti to da je ovaj sporazum pobjeda multilateralnosti nad protekcionizmom. Riječ je o sporazumu koji se nadovezuje na sporazum između dva regionalna bloka kojima je mnogo toga zajedničko od poštivanja ljudskih prava do demokracije, vladavine prava, slobode govora, kulture. Imamo čitav niz dodirnih točaka između te dvije regionalne organizacije. Ponekad je nama bilo teško objasniti našim građanima zašto nemamo sporazum sa Europskom unijom e, s obzirom na to da postoje tolike sličnosti. 60% stranih ulaganja u merkosuru dolazi iz Europske unije. I to pokazuje da su europski poduzetnici vrlo zainteresirani za Mercosur. Obje regionalne organizacije ovaj sporazum će imati pozitivne učinke, da će, dakle to će biti situacija u kojoj su svi na dobitku, takozvana win-win situacija. Europska unija će u Mercosur moći izvoziti mnoge proizvode i usluge, ali to donosi i značajne prednosti Mercosuru, jer je to sporazum koji je bio potreban bio je potreban naročito Paragvaju, on je imao sporazum sa Europskom unijom, a sada ga ima i time se postavljaju temelji za gospodarske, trgovinske, ali i političke odnose. S time u vidu mislim da možemo ostvariti podonosne odnose i veliku trgovinsku razmjenu koja sada vrijedi 80 milijardi eura godišnje. Sporazum e, će dovesti do provedbe brojnih propisa koji će omogućiti jači nadzor nad trgovinom i urediti pitanja poput zaštite okoliša, prava radnika i još više razviti i pojačati ove sličnosti između naše dvije organizacije. Imamo i važne posljedice po sektor usluga i to će biti naročito od koristi Europskoj uniji. Ali u svakom slučaju riječ je o razmjeni koja je teška 40 milijardi eura. Valja reći da Europska unija značajno ulaže u regiji. Recimo, mm, Europska unija je prvi investitor u Paragvaj. I u tom smislu, dakle, svakako očekujemo daljnji razvoj. E, treba posjetiti na odredbe koje će sada stupiti na snagu ovim sporazumom. Nama je važno da sporazum sadrži takve odredbe kada ih ne bi bilo, onda radije ne bismo imali niti sporazum i sada će te odredbe imati značajan utjecaj na našu regiju. One će donijeti prednosti onima koji su već odavno odlučili investirati u Mercosuru i u Južnu Ameriku i sada će imati veće mogućnosti izvoza u vlastitu regiju i to će omogućiti bolje i glađe odnose između naših organizacija. Mercosur, ponavljam, je uložio veliki napor u uspostavljanje dijaloga i suradnje i u otvaranje mogućnosti za međusobnu trgovinu. I to omogućuje dobru razmjenu. Kao što je rekao gospodin Danti, regija Mercosur je jedina koja na cijelom latinoameričkom kontinentu nije imala sporazum sa Europskom unijom. Dakle, trebalo ga je postići. Pregovori su počeli prije 20 godina i to sa osnivanjem Mercosura 1991. Prvi potez ministara nije bio taj da dođu u Brisel kako bi započeli suradnju sa komisijom i sa tadašnjom europskom zajednicom zajednicom od 12 zemalja u to doba. Upravo stoga što je Mercosur uzimao za primjer europsku zajednicu i htio je odmah započeti tehničku suradnju na području poljoprivrede, carine, tako da već 1995. je postignuti prvi politički sporazum e, između dva bloka i onda 1999. su krenuli pregovori i u tom svjetlu treba podsjetiti na ovaj veliki put koji smo prešli u iznalaženju sporazuma. Evo, sada smo došli do onoga što smatram, kao što sam rekao, pobjedom multilateralnosti nad protekcionizmom. U Mercosuru se otvaraju mogućnosti i za sporazume sa drugim regijama poput EFTE i to je sporazum koje će obje strane uskoro potpisati. Već danas brzo napredujemo na sporazumima sa Kanadom, Korejom, Singapurom i tako dalje. Dakle, ovaj sporazum otvara velike mogućnosti Merkosuru u vanjskim odnosima, a to nam je nužno potrebno Budući da je da, ovdje riječ o sporazumu između vlada, naše vlade i e, komisije, ali on nadilazi prolazne vlade. To je sporazum između država i stoga treba ojačati i politička tijela Merkosura i poštivanje ljudskih prava, demokracije i zaštitu okoliša. Evo, sada ću se usredotočiti na Paragvaj sadašnji predsjednik je po stupanju na dužnost odmah podigao na rang ministarstva bivše tajništvo za zaštitu okoliša i to je postalo tajništvo za e, ministarstvo za okoliš i za razvoj i sa zadatkom da razvije jednu politiku zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena u Paragvaj. Paragvaj je zemlja koja malo onečišćuje naše emisije CO2 su gotovo nepostojeće. Tako da mi želimo dati svoj doprinos smanjenju onečišćenja koje dolazi iz drugih zemalja, iz drugih regija. Sada radimo upravo na tome. nastojimo ostvariti rezultate u tom e, pogledu i nadamo se da ćemo dobiti potrebna financijska sredstva putem zelenog fonda kako bismo poboljšali stanje i u Paragvaju. Evo, neću dalje duljiti, stojim na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala na ovoj prilici i još jednom naglašavam da je ovo politički gospodarski sporazum za suradnju koji će donijeti koristi našim regijama. Hvala. Evo, nadam se da možete ostati nekoliko trenutaka i odgovarati na pitanja zastupnika jer imam nekoliko kolega koji su se javili za riječ. Prvi je gospodin Kanjas koji je izvjestitelj za odbor INTA za Merkosur. Evo, molim vas da se samo držite jedne minute. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine veleposlaniče i hvala otpravnici poslova na dolasku. Jučer sam se s njom e, susreo na nekoliko minuta, što je bilo vrlo zanimljivo. Mi, naravno, promišljamo o važnosti sporazuma sa Mercosurom i time nastojimo učvrstiti gospodarski i politički napredak koji je Paragvaj ostvario u posljednjim godinama sa velikim poteškoćama, ali isto tako i sa velikim uspjehom. To valja naglasiti. Treba se prisjetiti velikih napredaka i postignuća zemalja poput Paragvaja. Također vam zahvaljujem na e, vašoj vodećoj ulozi u Mercosuru jer se Paragvaj snažno zalagao za postizanje ovog sporazuma. Znate da će se tijekom sljedećih mjeseci ovaj sporazum ratificirati u parlamentu, ali postoje naznake mogućih poteškoća, predrasuda i mogućih nesporazuma. Kao izvjestitelj za ovaj sporazum htio bih da nam objasnite koje su konkretne prednosti ne samo za velika poduzeća i za izvoz, nego i za građane Paragvaja. Koje će oni koristi imati od tog sporazuma i kako bi ovaj sporazum mogao omogućiti stvaranje jednog naprednijeg, pravičnijeg društva koje se više zalaže za ljudska prava. Dakle, kako će Mercosur i Paragvaj e, ne samo imati zajedničku prošlost s nama, nego i budućnost u jednom svijetu koji se brzo mijenja i u kojem su sve potrebni saveznici. Hvala, gospodin e, predstavnik EPP-a. Hvala. Ja sam zadovoljan ishodom pregovora. Rekli ste da je to trajalo 20 godina. To će dovesti do otvaranja e, velike zone slobodne trgovine sa e, nekoliko desetina milijuna ljudi. Mislim da je ovo povijesni i pozitivan sporazum kojim je puno postignuto, stoga ga pozdravljam. Ako pogledamo politički okvir, mislim da je ovo pravičan sporazum. Razmotrio sam veze između Latinske Amerike i Europske unije. Mi smo prirodni saveznici, imamo mnoge vrijednosti zajedničke, dignitet ljudskih e, bića, e, zajedničku kršćansku osnovu, multilateralnost, e, sustav koji se temelji na propisima i mislim da se nosimo sa zajedničkim izazovima kao što je na primjer su klimatske promjene to nije samo gospodarsko pitanje, ovo je također i politički sporazum koji će osnažiti naše veze. Budući da ste ovdje, želim reći da da, bit će nekih poteškoća u ovom parlamentu, ali mislim da ćemo postići dobar ishod. Kako vi u Merkosuru E, e, vidite političke promjene u vašem dijelu svijeta, na primjer u Argentini. E, da li nove vlade u tom, u tom području podržavaju ovaj sporazum? Hvala sljedeća gospođa Arena, SID. Najpša hvala. Hvala vam na vašem izlaganju. Moram vam reći da se osjećam doista lagodno, jer kada gledam Paragvaj i Urugvaj u okviru sporazuma s Mercosurom, mogli bismo si reći da bismo mogli sklopiti sporazum s takvim zemljama. Tim prije što, evo, u ukupnom Merkosuru, kad se pogleda, Paragvaj predstavlja 400.000 kvadratnih kilometara i 700.000 e, stanovnika, Urugvaj je 3 milijuna kvadratnih e, kilometara, ne, pardon, 300.000 kvadratnih kilometara je 3 milijuna, ali pak kad pogledamo Brazil i Argentinu, e, tu su puno veće brojke da dakle, danas ako imamo pitanja e, u vezi s porazumom e, s Mercosurom, to se više tiče Brazila i Argentine nego Urugvaja i Paragvaja. E, ja to kažem da se osjećam lagno jer dolazim iz male Belgije, jako male koja zove Belgija, 10 milijuna stanovnika i koja je jučer zauzela jasan stav protiv sporazuma Mercosur. Dakle, glasat će se u Valonskom parlamentu protiv toga jer se govori da s obzirom na situaciju ne može se za tako što glasati. Neki će reći, evo, jako smo mala zemlja i za zauzmamo jako radikalan stav, ali evo, i vi, mi smo iz malih zemalja, imamo svoje stavove i mislim da imamo svoje stavove, trebamo reći. I što nam smeta? Evo, imam jedno pitanje koje se tiče poljoprivrede. Današnja poljoprivreda u Europskoj uniji ima probleme. Dakle, da li će Mercosur poboljšati stanje poljoprivrede u Europi? To je pitanje. Drugo, ljudska prava. Danas, eh, što se tiče zemalja poput Brazila, otimanje tla zemljišta oduzima, dakle, autohtonom stanovništvu e, njihov e, njihovu zemlju. Dakle, da li će Mercosur poboljšati njihov život? Zatim, što se tiče okoliša, da li e, zemlja koja ne sudjeluje u Pariškom sporazumu je dostojna partnerstva sa Europskom unijom? I to se tiče i klimatskih promjena, a ovdje govorimo naravno o Brazilu. Tako da trebamo puno, puno razmisliti o ovom sporazumu. Hvala. Puno hvala. Gospođa Karacini se javila za riječ sljedeća. Puno hvala i dobro došli. E, doista je dobro održati ovu raspravu kako biste razumjeli stajalište Europskog parlamenta, a i mi vaše. Govorit ću na engleskom jeziku. Mislim da se svi slažemo da uža suradnja između Merkosura i Europske unije je nešto doista vrijedno, a politički dio sporazuma Merkosur je važan jer zbog sve, svih rasprava o trgovini ovo često previdimo. Ako gledamo trgovinski dio sporazuma, to je malo složenije. Ja bih vam ukratko e, rekla e, što smo govorili na plenarnoj sjednici malo prije Božića postavljalo se pitanje je li Mercosur kompatibilan sa zelenim planom, jer kao što znate veliki projekt Evropske unije u sljedećih pet godina biti će zeleni plan e, i usklađivanje našeg gospodarstva sa ekologijom. Dakle, imamo sumnje e, je li ovo doista kompatibilno ako pogledamo e, poljoprivredni izvoz, to će dovesti do e, povećanja emisija CO2. Isto tako u sporazumima postoje neobavezni e, standardi ljudskih prava Dakle, s naše strane vidimo niz problema. Kad govorim s kolegama iz zemalja Merkosutra i njih neke stvari brinu, na primjer gubitak radnih mjesta, e, Pitanje je ako mi imamo govedinu ovdje, a vi tamo imate mliječne proizvode, zašto to moramo slati e, u daleke zemlje. Gospođo, molim vas, dajte i drugim kolegama priliku da postave pitanje. Da, evo završit ću. Samo sam htjela na kraju reći sljedeće. Važno je na kraju reći da nam ne nedostaju propisi. E, postoje pravila svjetske trgovinske organizacije, pa je e, previše reći da nemamo nikakvih pravila trenutno. Hvala. Sada Gospođa Neva ima riječ. Dobar dan i puno vam hvala što ste nam se došli obratiti i na vašoj prezentaciji. Sporazum je važan jer Mercosur je jedina grupacija u Latinskoj Americi eh, s kojom Europska unija još nema sporazum ali mi nismo sigurni da je upravo ovaj trgovinski sporazum eh, to što nam treba. Po našem mišljenju on eh, je jedan zastarjeli model. Eh, to je model koji će Evropsku uniju gurnuti dublje u ruralnu depresiju. Mi trpimo posljedice klimatskih promjena ideja da ćemo jesti jabuku koja je proizvedena 6000 e, milja daleko je nešto o čemu moramo razmisliti. Moramo razmisliti o šteti za našu klimu i za naš poljoprivredni sektor. Ne vidimo nikakve koristi od tog trgovinskog sporazuma. Mi smo govorili o brojkama, ali moramo razmisliti o tome koliko će biti održiva budućnost u našoj Uniji. Brinemo se zbog posljedica u poljoprivrednom sektoru, u agribiznisu, e, kad je riječ o stoci. Argentina je rekla da će provesti e, procjenu učinka Hoće li i druge države to učiniti i hoće li se rezultati objaviti javno? Je li moguće da e, se nastavi sa sporazumom ako ga podržavaju samo dvije države? Hvala. Pozdravljam vas gospodine Antonio Rivas. Ako pogledamo sporazum sa Mercosurom, važno je naglasiti da je to sporazum o pridruživanju, to je više od e, sporazuma o slobodnoj trgovini jer sadrži i poglavlje o političkom dijalogu. To znači da ne govorimo samo o tonama žitarica i mesa, već i o još nečemu. I to je ono što je bilo potrebno, osnažiti suradnju, razvoj, zaštitu prava, prava radnika i okoliša. Slažem se s vama jer vi predstavljate Paragvaj i ostale zemlje Merkosura, Mislim da ste dobro obavili svoj posao. A ono što se događa u okolišu kod vas nije nužno kompatibilno s onim u Europi. No bilo je potrebno 20 godina da dođemo do ovog sporazuma, pa nemojmo sada e, žuriti, moramo razmotriti neka poglavlja, osobito poglavlje o razvoju, pitanje razvoja e, između te dvije zone koje imaju stotinu milijuna ljudi. Jučer e, neki poljoprivrednici s juga su došli u Europski parlament i rekli da dio stočne hrane e, koja se koristi za prehranu krava je uglavnom kukuruz i da veliki dio tog kukuruza dolazi iz Merkosutra. Moramo o tome razgovarati. Imamo puno tema za razgovor. Mi želimo ovaj sporazum, ali želimo bolja prava za radnika, snažnija e, ljudska prava bolju suradnju. Dakle, bit će vam teško odgovoriti na sva ova pitanja u pet minuta. Izvolite. Puno hvala. Pokušat ću dati jedan opći sažetak jer je bio veliki broj pitanja. Istina je da od 1989. godine Paragvaj prolazi kroz demokratsku tranziciju te godine smo se otvorili svijetu i svijet se otvorio Paragvaju. Jedan od najvećih, e, najvažnijih koraka je bio potpisivanje sporazuma o međusobnoj suradnji s Europskom unijom. To nam je pomoglo u izgradnji demokracije, e, zatim e, u razvoju gdje smo imali razvojnu suradnju i ovaj sporazum je za Paragvaj bio iznimno važan u većini izbora održanih u Paragvaju od tada e, Evropska unija je imala promatračke misije. Mi smo zahvalni na tom promatranju izbora i mislimo da trebamo nastaviti s tom praksom u budućnosti. E, sporazum između Europske unije i Mercosura e, će biti e, koristan ne samo za poslovnu zajednicu, već moramo imati na umu da ovaj sporazum ima i vrlo važnu političku komponentu on nudi mogućnost objedinjavanja snaga e, kada se nosimo s vanjskim e, prijetnjama. E, nije Europa jedina koja je suočena s prijetnjima. Moramo surađivati na obrani, na sigurnosti, svemu što se odnosi na multilateralni sustav kako bismo se mogli nositi sa vanjskim izazovima i prijetnjama. Imamo novu vladu u Argentini, s njima smo već razgovarali i mislim da ćemo moći krenuti napred u Merkosuru na koordinirani način. A isto vrijedi i za Urugvaj i Brazil. To će imati pozitivan učinak ne samo na države Merkosura, već i na sve nas. Postoji mjera po kojoj kada ratificiramo sporazum, strane ga mogu odmah početi primjenjivati. Države Merkosura su u prošlosti izvozile u Europsku uniju u potpunosti poštujući sva pravila i zahtjeve Europske unije. Važno je to imati na umu. Ovaj sporazum će nam omogućiti da održimo taj izvoz, ali e, trgovina između naše dvije regije će se povećati. To je važno jer mi smo regija koja poštuje ljudska prava mi smo pristupili eh, Međunarodnom eh, sudu za ljudska prava u, Americi, dakle Interamerički sud eh, koji dakle pazimo da naši zakoni poštuju ljudska prava i prava autohtonih naroda i mi smo sklopili sporazum sa Interameričkim sudom za ljudska prava kako bi se posvetila pozornost tom području. E, u Mercosuru također koordinirano radimo na zaštiti okoliša. Naravno moramo uzeti u obzir i prirodni okoliš u našim zemljama Proizvodnja električne struje u našoj regiji mora biti u potpunosti nova i obnovljiva. E, riječ je o hidroelektranama. Moramo zaštititi šume. Nedavno smo sa FAO potpisali sporazum o zaštiti šuma i o e, novoj sadnji šuma. To će pomoći eliminirati siromaštvo. Mislim da mi ističe vrijeme i puno vam hvala. Hvala vam, eh, poslaniče, što ste došli. Žao mi je što, sam evo čuvar vremena, ali imamo jako eh, puno obveza i ispričavam se kolegama koje sam morao prekidati, no evo, ovo je taj eh, termin koji nam je bio dodijeljen. imat ćemo, vjerujem, puno mogućnost narednih mjeseci, pa možda i godina, da raspravimo opet e, o ovom sporazumu. Ovo nije zadnji, niti prvi sastanak. I vjerujem da ćemo imati puno posla u skoroj budućnosti oko ovog sporazuma. Dakle, najljepša hvala što ste došli i naše zadovoljstvo biti vašim domaćinom u Europskom parlamentu. Muchísimas gracias Najljepša hvala i za mene je čast doći ovdje u Brisel i budite sigurni, evo u lipnju će doći predsjednik Republike u službeni posjet e, Europskom parlamentu i Europskoj uniji. Hvala. A sada predajem predsjedanje kolegi Davidu McAllisteru.